i odvraćanja od neprijavljenog rada. Prvi govornik, kao i obično, izvjestitelj, dakle, gospodine Pirinski, imate riječ. Dobar dan. Predsjedavajuća, poštovana povjerenice, dame i gospodo. Htio bih se zahvaliti posebice izvjestiteljima u Sijeni i partnerima iz Luksemburškog predsjedništva te komisiji na konstruktivnom pristupu i na njihovom doprinosu koji nam je omogućio pripremanje ovog nacrta odluke. Neprijavljeni rad u raznim oblicima danas uskraćuje onima koji su zaposleni na ovaj način temeljna socijalna i radna prava. Vrlo često su te osobe u uvjetima e, iz e, korištavanja. Na taj način se narušava tržište, a tvrtke koje poštuju pravila moraju podlijeći teškim pravilima konkurentnosti, odnosno drugi tvrtki. I tako e, sustav oporezivanja se nema dovoljno prihoda. Zato postoji potreba za uspostavom ove platforme. Ona je sada hitno pitanje zbog velikih izazova, ne samo zbog mobilnosti radne snage, nego i zbog temeljnih prava. To je pravo kretanja osoba i samo postojanje Unije. Htio bih s vama podijeliti mišljenje da je upravo ova hitnoća E, s kojom se slažu i kolege i Luksemburško predsjedništvo i komisija e, temelj za zajednički konstruktivni rad i dogovor oko krajnjeg dogovora koje danas predstavljamo. Kompromis koji smo postigli obvezuje sve države članice da budu odgovorni članovi platforme. Cilj platforme je da se poboljša mogućnost država članica da se suprotstave s velikim problemima koji su povezani sa neprijavljenim radom i to uz suradnju različitih nacionalnih tijela i socijalnih partnera uz suradnju promatrača iz različitih agencija i organizacija. Zbog toga misija platforme je definirana kao preventivna i kao odvraćajuća u borbi protiv neprijavljenog rada. Na taj način promiče se transformacija ovog posla u prijavljeni rad. Ova platforma bit će u skladu sa načelom subsidijarnosti. E, platforma će trebati biti mjesto za analizu informacija i razmjenu iskustava za pronalaženje rješenja kako bismo se uspješno suprotstavili problemu neprijavljenog rada. Aktivnosti unutar platforme obuhvaćat će čitav niz djelatnosti u e, uspunjavanju njezine misije. Članovi će koristiti sve svoje potencijale na učinkovitiji način. Zato je točno reći da je tu bilo nekih dvojbi vezano uz ovu platformu koja će možda e, zaustaviti e, prostor djelovanja država članica, ali moramo dodati vrijednost e, djelovanju na razini Europske unije. Možete biti sigurni da tijekom konzultacija čitav niz ovih dvojbi i sumnja i rezervi bili su predmetom podrobne analize. Na taj način uspjeli smo postići široki konsenzus i složiti se oko zajedničkih pravila. Na samom kraju e, pitanje je jesmo li se obvezali da budemo ujedinjeni u pokušaju da spriječimo neprijavljeni rad. Naš cilj mogao bi izgledati kao da e, želimo samo pomoći onima koji se nalaze u situaciji neprijavnog rada. Ali želimo također pomoći u slučaju e, tržišnog natjecanja, jer tu dolazi do izostavljanja mnogih doprinosa. Jesmo li u većini slučajeva uspjeli dati e, kvalitetna prava ili još uvijek postoji pravo džungle. E, čini nam se da je cilj jasan. Hvala. Hvala gospodine Pirinski. Sada ima komisije. Gospodža Tajsen ima riječ. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Poštovana predsjedavajuće, poštovani zastupnici i zastupnice dublje unutarnje tržište i borba protiv socijalnog dumpinga za mene i za komisije su apsolutni prioriteti. Osobno ne volim riječ social dumping jer ovdje govorimo o ljudima, a ne o dobrima, o robi. Ali kad se radi o neprijavljenom radu, ne bismo trebali kamuflirati ove dramatične efekte koristeći blaže termine. Neprijavljeni rad oduzima zaštitu ljudima i utječe na kvalitetu njihovog radnog mjesta. Oni mogu raditi i duže ali rade u teškim radnim uvjetima, s teškim zdravstvenim uvjetima, ne mogu se obratiti pravdi. Ljudi koji dobivaju gotovinu za svoj rad ponekad imaju jako malo e, naknade na kraju mjeseca, ostaje im jako malo novca i nemaju pravo na novac u slučaju nezaposlenosti i druge, na pravo na druge naknade u slučaju gubitka radnog mjesta. Nemaju pravo na mirovinsko osiguranje. Neprijavljeni rad nije samo e, nepošteno u odnosu na svijet rada, na radnike nego nepošteno u odnosu na tvrtke. Mala i srednja poduzeća su prva koja pate zbog ovakvog e, fenomena. Neprijavljeni rad također podriva stabilnost finanskih sustava, gospodarskih sustava zato što se ne plaćaju doprinosi. Neprijavljeni rad je sakriveni fenomen i zbog toga je teško izmjeriti ga. Ipak mi znamo da je prijeteći fenomen u svim državama članicama, teško ga je iskorijeniti. I e, crno gospodarstvo obuhvaća 15 do 20% BDP-a u nekim državama članicama. Dame i gospodo, poštovani zastupnici, zato uspostava europske platforme za jačanje i e, sprečavanje neprijavljenog rada je jako važan korak naprijed. Time će se ohrabriti suradnja među državama članicama kroz razmjenu najboljih praksi i informacija, kroz razvijanje ekspertize i analiza, olakšat ćemo inovativni pristup inovativnom sprečavanju e, neprijavljenog rada i kao četvrto da ćemo doprinos horizontalnom shvaćanju ovoga pojma imat ćemo multidisciplinarni pristup koji će obuhvaćati iskustvo različitih e, e, inspektorata e, i tijela koje se bave imigracijom i drugim pitanjima. Takav multidisciplinarni pristup već je primijenjen sa dobrim rezultatima u nekim državama članicama i drago mi je što će europska platforma se sagraditi upravo na tim temeljima. Kroz holistički pristup e, preko granica i koje će obuhvaćati razne discipline, mi ćemo biti u stanju na učinkovit način riješiti ovaj problem. Želim podcrtati važnost uključivanje lažnog samozapošljavanja u ovu platformu. Ovo je područje u kojem je potrebno e, razvijanje boljih praksi i razmjena istih. Na samom kraju sa zadovoljstvom primjećujem da će socijalni partneri odigrati važnu ulogu unutar ove platforme. Uska suradnja sa Eurofoundom i EU OSHOM također je predviđena. Poštovani zastupnici, želim zahvaliti parlamentu na zalaganju kako bismo se brzo dogovorili oko ove platforme. Posebice želim se zahvaliti gospodinu Pirinskijem, on je izvjestitelj za to što je trijalog vodio na tako e, kompetentan način. Također zahvaljujem pregovaračkom timu na konstruktivnom pristupu. Izvješće će sada donijeti odluku 24. veljače i onda će doći do službenog potpisivanja kojeg pozdravljam i očekujem ga tijekom plenarne sjednice u Ožujku. U međuvremenu održat ćemo i prije ljeta prvi sastanak platforme. Zalažem se s moje strane da učinim sve što je u mojoj mogućnosti da platforma bude uspjeh. Platforma će vas redovito obavještavati o svojim djelatnostima i također će vam podastirati izvješća i druge programe, dakle ne samo u Europskom parlamentu, nego vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom vijeću i odboru regija. Računam na vašu vrijednu potporu i na vašim savjetima. Hvala. Hvala povjerenice. A sada u ime odbora za unutarnje tržište gospodin De Jong. Zahvaljujem predsjedavajuća. Iako je dobro što ćemo imati ovu platformu protiv crnog rada na crno, kojemu nema mjesta u Europskoj uniji. Zbog toga dolazi do nepoštene konkurencije među tvrtkama. Kako bi unutarnje tržište funkcioniralo, trebamo izbjeći neprijavljeni rad. E, drago mi je što su naše sugestije ovdje uključene u ovaj tekst. Nadam se da će komisija svake godine predstaviti izvješće o platformi, o europskoj platformi, kako bismo te informacije dobivali redovito. Osim toga, bilo bi potrebno također imati i suradnju između inspektorata rada. Treba uzeti na umu to što ipak u ime moga odbora trebamo čestitati e, izvjestitelju na odličnom radu odrađenog tijekom trijaloga. Hvala. Sljedeći govornik, gospođa Kuneva. Zahvaljujem. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Neodgovorni poslodavci dodatno eksploatiraju radnike nakon što je nastupila kriza, a upravo zbog toga su radnici prihvatili takve oblike rada. Zahvaljujući ovoj platformi pokušat ćemo uvesti malo reda e, na kaos, e, u kaos koji vlada na tržištu rada. Europska komisija definira neprijavljeni rad, međutim, moramo biti svjesni toga da taj rad može poprimiti različite oblike. Neki ljudi mogu raditi 5 sati neprijavljeno, a da zapravo rade 8 sati. Također postoji i lažno prijavljen rad. U ovoj platformi morat ćemo uzeti u oblik sve postojeće oblike rada. Radnici, poslodavci i tijela zadužena za zapošljavanje morat će sjesti za isti stol kako bi ocijenili razmjere te pojave u čitavoj Europi. S obzirom na trenutnu situaciju moramo saslušati jedni druge i naučiti jedni od drugih. Isto tako moramo djelovati zajedno u borbi protiv prekograničnih oblika neprijavljenog rada. Hoće li sve to skupa biti dovoljno? Mi smo tražili odlučnije djelovanje Europske unije i želimo izraziti žaljenje što je predstavnik Europskog parlamenta koji je nadležan za jednakost između žena i muškaraca da naime nemamo takvu osobu uključenu u radove. Međutim, ovo je tek početak i želim uistinu zahvaliti izvjestitelju Pirinskom koji je izvrsno odradio ovaj posao posebno u pregovorima. Također zahvaljujem Luksemburškom predsjedništvu. Smatram da ukoliko imamo zajednički cilj i ako pokažemo odlučnost, možda nećemo ostvariti tako ambiciozan cilj kako želimo, ali svakako ćemo krenuti u pravom smjeru. Želim završiti na optimističan način. Hvala. Hvala, a sada započinjemo s predstavnicima političkih klubova, a sada riječ gospođi Toms. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Poštovana povjerenice, gospođo Tajsen, poštovani kolege i kolegice, neprijavljeni rad je svakako jedan od najvećih problema u Europi. koji ima mnoge, utjecaje na proračun, ali i na ljude koji su uključeni u to, dakle radnike na crno. Socijalni dumping u Europi je neprihvatljiv. Međutim, vlade su one koje su odgovorne za sprečavanje neprijavljenog rada u vlastitim državama. Osobe koje pristaju raznim uvjetima na neprijavljeni rad obično nisu svjesne dugoročnih posljedica toga. I zato su te dugoročne posljedice e, mnogo veći problem od kratkoročnih prednosti koje omogućava e, preživljavanje ima e, mnogo oblika neprijavljenog rada a zato su potrebni različiti pristupi u rješavanju tih problema na europskoj razini zato je jako važno imati zajednički pristup i smjernice kako bi se e, izbjeglo e, neprijavljen, neprijavljeni rad. Ja sam za uključivanje socijalne partnere, međutim također je važno pridržavati se načela subsidijarnosti. I još jednom zahvaljujem izvjestitelju, gospodinu Pirinskom, koji je bio uspješan nakon vrlo dugih e, pregovaranja. Zahvaljujem. Gospodin Štajnruk, minutu i pol. I ja bih se htjela zahvaliti kolegi Pirinskom i svima koji su u tome sudjelovali, zahvaliti. E, neprijavljen rad ima ogromne posljedice na ekonomiju Europske unije. Nepoštena konkurencija raste i to ima velike posljedice ne samo na poštena poduzeća, već ima i socijalne posljedice za posloprimce do sada na Evropskoj e, e, na nivou Evropskoj unije, e, Evropske unije nismo imali nikakvih mjera protiv te pojave. A, kompetencija Evropske unije završava na granicama država članica. Sada imamo korak u pravom smjeru E, i ono što smo već čuli trebamo e, se bolje povezati u suzbijanju rada na crno treba identificirati e, fiktivne firme također moramo uspostaviti i prekogranične kontrole moramo sudjelovati u europskoj platformi Sindikati e, e, su također suočeni s tim problemom i oni moraju e, sudjelovati u suzbijanju takvog rada. Imamo evropska pravila kojih se moramo pridržavati. Hvala. Gospođo Megintar, na dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuća. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju, zastupniku Pirinskom kao i svima izvjestiteljima u Sjeni. Radilo se u ozračju dobre suradnje i mislim da smo svi od toga imali koristi. Neprijavljeni rad je vrlo ozbiljna tema. To utječe i pojavljuje se u svim državama članicama, a posebno utječe na utaju poreza zatim prijevare u području e, različitih e, socijalnih naknada i isto tako ugrožava legitimne poslovne subjekte i loše utječe na radnike. Upravo zato mislim da je ova platforma dobar primjer toga kako bi Europska unija trebala djelovati. Tu se prepoznaje suverenitet država članica, a ujedno se stvara dodana vrijednost kroz razmjenu iskustava i najboljih praksa te prekograničnu suradnju. I tu možemo vidjeti poboljšanje rada zahvaljujući ovoj platformi i unapređenje njihove suradnje, a pritom se u potpunosti prepoznaje suverenitet svake države članice. Razina neprijavljenog rada se razlikuje od države do države. Primjerice u Ujedinjenoj kraljevini prema podacima OECD-a u neformalno gospodarstvo iznosi 1,7%, dok u nekim drugim državama članicama to iznosi čak do 30%. Moj klub ima nekoliko prioriteta. Kao prvo, e, djelokrug rada ove platforme mora biti ograničen na razmjenu iskustava i znanja, umjesto e, da se ide na standardizirani pristup. Također je bitno da se u potpunosti uzme u obzir načelo subsidijarnosti i nadležnosti država članica i premda sudjelovanje mora biti obvezujuće, nemam ništa protiv toga, sve aktivnosti moraju se odvijeti na dobrovoljnoj osnovi od slučaja do slučaja. Mislim da je ovo vrlo kvalitetna platforma. Hvala. Gospođo McIntyre, Imate dva plava kartona, gospodina Zanja i gospodina Evrića. Prihvaćate li odgovoriti na pitanja? Gospodin Zani, izvolite. Gospođo McIntyre, ako sam vas dobro shvatio, radi se o tome da se ta platforma zasniva na suradnji, a nije obvezna. Ali mnogi polaze od toga da trebamo imati e, e, jedinstvenu minimalnu plaću u Europi. Da li biste to poduprli? Hoćete li odgovoriti, gospodin Hvala. Lijepo pozdravljam kolegicu iz West Midlandsa. Znam da kažete da zemlje moraju u tome surađivati i da ne bi trebalo insistirati na provedbi. Mislim da još netko od kolega to spomenuo. Postoji li bilo kakav dobar razlog da sve ovo što ste rekli ne može odraditi neka agencija u Ujedinjenoj Kraljevini u suradnji s našim prijateljima iz Europske unije. Dakle, ne vidim zašto ovo ne bismo mogli odraditi sami. Gospođa McIntyre. Hvala. Da odgovorim na prvo pitanje. Minimalni dohodak nema nikakve veze sa platformom o neprijavljenom radu. Mislim da ste krivo shvatili ono što sam htjela reći. Kao što znate, u okviru ove platforme odvijat se različite aktivnosti, a svaka od njih će biti dobrovoljne prirode. Države članice moći će odabrati one aspekte koji su im posebno važni. I čini mi se da je pojačana suradnja vrlo dobar način zajedničke suradnje. Kolegi Etheridgeu, da, iz vaše stranke ne prihvaća se da se išta odvija na razini Europske unije. Međutim, e, moje mišljenje je drugačije. Ja mislim da ima slučajeva, a ovo je jedan takav slučaj, gdje Europska unija može pružiti dodanu vrijednost. I mislim da upravo u takvim situacijama mi trebamo sudjelovati i priključiti se zajedničkom radu. Države članice se slažu oko toga i to će nam pomoći da riješimo problem neprijavljenog rada. To istinu jest jedna prekogranična pojava. Ako želite osnovati vlastitu, vlastitu agenciju u Ujedinjenoj kraljevini imat ćete više poteškoća jer ovdje postoje kanali za komunikaciju na istoj razini. Ništa nije obvezujuće u čitavom tom sustavu. Hvala. Gospođa Harkin sada ima riječ na dvije minute. Hvala predsjednice. Prije svega želim čestitati gospodinu Pirinskom na ovom izvješću. Čestitam također i izvjestiteljima u Sjeni, e, Jana Tunu. Želim im čestitati i na tome što su pokazali odlučnost u osnivanju europske platforme koja će osnažiti suradnju u sprječavanju i izbjegavanju neprijavljenog rada. Mislim da članstvo treba biti obvezujuće, a to znači da sve države članice moraju sudjelovati, a to pak podrazumijeva da moraju biti uključene u razmjenu iskustava i u razvijanje ekspertize i znanja. A mislim da će to doprinijeti horizontalnom razumijevanju svih aspekata neprijavljenog rada. Međutim, premda je sudjelovanje obvezatno, bilo kakva preporuka za djelovanje je e, dobrovoljna, odnosno države članice mogu provesti ako žele. Tu više govorimo o mrkvi nego o batini. Države članice nakon što budu sudjelovale u kreiranju instrumenata za razmjenu podataka te praksi za suzbijanje neprijavljenog rada, mislim da će takve države članice prije provesti e, takve preporuke u dijelo. Ovdje se neće preporučati nikakvo usklađivanje zakona, ali će se osigurati snažan okvir za suradnju. 18% BDP-a je e, koliko iznosi neprijavljeni rad. Neprijavljeni rad ima negativne posljedice kako na same radnike, tako i na društvo u cijelini. Velik broj radnika nalazi se u osjetljivom položaju, moraju prihvatiti loše radne uvjete, vrlo često nemaju socijalnu zaštitu, ne plaćaju im se doprinosi za mirovinu, imaju nesigurne radne uvjete i tako dalje. A društvo također gubi zbog eh, toga što ne ubire poreze i socijalne doprinose i zbog nelojalne konkurencije među poduzećima. U sljedećoj temi ćemo se baviti izbjegavanje paketom mjera za e, izbjegavanje poreza na dobit. Ova vrsta koordiniranog djelovanja u sklopu Europske platforme djelovat će i na nacionalnoj razini i preko nacionalnih granica. Hvala. Gospođa Kari ima riječ na jednu minutu. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju i na ovom radu. U, na unutarnjem tržištu u EU vidjeli smo veliku socijalnu transformaciju. Radnici su ostali izloženi sve jačoj konkurenciji pod sve težim uvjetima. Zbog toga e, se i stvorio neprijavljeni rad to je loše za radnika koji gubi prava, ali i za cijelo naše društvo koje gubi dobra radna mjesta i gubi porezne prihode. U ovom kontekstu čini mi se da je ova inicijativa pozitivna, e, to je inicijativa boljeg koordiniranja. Zašto ne bismo državama članicama ostavili mogućnost e, da imaju rigoroznije mjere, rigoroznije kontrole onda kad je to potrebno, a tu mislim prvenstveno na Norvešku e, gdje možete provjeriti ne samo to da inspektori poštuju pravila, nego se također i osvješćuju radnici. Moramo izbjeći to da unutarnje tržište postaje primjer socijalnog dumpinga. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Rentke, na dvije minute. Hvala predsjednice. Predstavnici komisije, gospodine Pirinski, izvjestitelji u Sjeni, dame i gospodo, neprijavljeni rad je jedan veliki, ali često nevidljiv problem u Europskoj uniji. Studije kažu da neformalni sektor iznosi 18,4% BDP-a u državama članicama Europske unije. To ima velik broj negativnih posljedica. Tu se stvaraju veliki porezni gubici, to podrazumijeva nelojalnu konkurenciju i zapravo se na taj način sankcioniraju poslodavci koji se pridržavaju zakona i zapošljavaju radnike u dobrim radnim uvjetima. Ono što je najgore jest da se na taj način eksploatiraju radnici i ograničavaju se njihova osnovna prava poput socijalnog osiguranja. Zato se moramo nositi sa ovim problemom neprijavljenog rada. Ako želimo to odlučno učiniti, onda to moramo učiniti na europskoj razini. Ova platforma je prvi korak u razmjeni najboljih praksi, informiranju radnika o njihovim pravima u svim državama članicama i poticanju država članica da poduzmu odlučnije mjere za suzbijanje neprijavljenog rada. Želimo li očuvati poštenu konkurenciju, e, socijalnu sigurnost i radnička prava. Ova platforma trebala bi biti tek polazišna točka za e, koordinaciju drugih mjera kao što su štača, europskih inspektora za rad ili pak mjera protiv onih poslodavaca koji eksploatiraju neprijavljene radnike. Moramo e, uistinu rješavati velike probleme na takav način u Europskoj uniji. Neprijavljeni rad je jedan od takvih velikih izazova. Dakle, iskoristimo ovu platformu da suzbijemo neprijavljeni rad i da poduzmemo korake kako bismo imali socijalno prihvatljive institucije i infrastrukturu u Europskoj uniji. Hvala gospođa Collins na dvije minute. Jedina radna mjesta koje je odbor za zapošljavanje uspio izmisliti su izmišljena radna mjesta kao što su na platformi gdje nacionalne agencije, državni službenici i svi ostali kojima pomaže tajništvo mogu se mogu okupljati. Ovdje mnogo slušamo o nemoralnim praksama poduzeća koja izbjegavaju plaćanje poreza. Da kako velik broj njih dolazi iz Luksemburga, gdje je predsjednik Juncker bio predsjednik vlade 15 godina. Međutim, kada je riječ o izbjegavanju plaćanja poreza za razliku od porezne utaje, e, to nije nezakonito. Oni koji nisu radili u privatnom sektoru e, ne znaju razliku. Poduzeća izbjegavaju plaćanje poreza zato što privatni entiteti mogu bolje iskoristiti novac nego javni sektor. 55 milijuna dnevno koliko Velika Britanija šalje ovamo je upravo takav primjer. Međutim, kada bismo imali ekonomski, ekonomsku perspektivu koja pogoduje poslovanju, što George Osborne ne razumije, bilo bi manje potrebe za izbjegavanjem plaćanja poreza, neprijavljenim radom i e, drugim e, sličnim pojavama. Međutim, e, isto tako se u EU porez, novac poreznih obveznika koristi za različite prezentacijske potrebe. Mi gotovo dajemo e, četvrtinu milijuna eura za ovu platformu kako bi se to potrošilo na e, prvoklasna putovanja i račune za restorane pokazalo se da deregulacija potiče gospodarski rast i zapošljavanje. Što znači da bismo trebali ukinuti ovo i isto tako mislim da bismo trebali ukinuti neka radna mjesta u Briselu, Strasburu i Luksemburgu i možda bismo na taj način podigli vlastitu konkurentnost. Hvala gospodin na dvije minute. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Da, naravno da treba obeshrabriti neprijavljeni rad. I zašto ne na europskoj razini, zahvaljujući platformi u su sudjeluju sve države članice. Međutim, u istinu se plašim da se ovaj problem rješava naopako. Vi se pitate koji su uzroci neprijavljenog rada, a ne koje su posljedice. Neprijavljeni rad znači poslodavac s jedne strane i radnik s druge strane. Jedan i drugi se slažu da ne plate porez e, i nikakva socijalna davanja, odnosno doprinos Zašto? Zato što rad više ne omogućuje prosperitet poslodavcu niti dostojan život radniku. Zbog vaših fiskalnih politika i mjera štednje uništavaju se milijuni radnih mjesta i pitam se kakav izbor imaju poslodavci i radnici. Poslodavci mogu naprosto staviti ključ u bravu ili premjestiti e, radna mjesta u drugu zemlju. Mogu tražiti detaširane radnike što ide na štetu domaćih radnika ili pak mogu ne prijaviti rad e, takvih radnika i to je tema ovog izvješća. Što se tiče radnika, on sa ili bez radnog mjesta može imigrirati, odnosno otići u drugu zemlju, što nije lako, može iskorištavati naknadu za nezaposlenost, ali ni to nije dovoljno, ili pak može pokušavati dobiti pomoć za stanovanje i hranu, međutim to je teško ako ima obitelj, ili pak može raditi na crno zrno kako bi mogao napuniti hladnjak. Mi shvaćamo e, iz svega toga da ova platforma neće ništa promijeniti s obzirom na veliki broj priljev izbjeglica, takozvanih političkih izbjeglica koje želite prihvatiti i s obzirom na činjenicu da želite da Kina uđe u VTO, jedini način da se smanji ova pojava jest jedna politika snažnog gospodarskog oporavka e, koji e, koja bi se oslanjala na inteligentni protekcionizam i na pomoć investicijama. Zajanopoulos, one minute and a half. Gospodin Zajanopoulos, minutu i pol. 20% e, rada u Europi je neprijavljeno u Grčkoj e, još više. 44% neprijavljenog rada su mladi ljudi i žene. E, to dovodi do niskih plaća, nedavanja socijalnih davanja i tako dalje Naravno moramo se boriti protiv e, neprijavljenog rada e, jer to šteti i konkurenciji poštenih poduzeća. E, neprijavljen rad ne daje niti minimalne uvjete koji su zagarantirani prijavljenom radu. To je u našem vlastitom interesu Dakle, sada imamo 20%, e, 25% davanja, a to dovodi do još više rada na crno. Time su e, socijalni uvjeti još pogoršani. To je naravno katastrofa za e, socijalne institucije i njihove fondove naravno to sprečava i štrajkove. Gospodin Man ima minutu i pol. Rad na crno nije šala. U Njemačkoj prošle godine smo e, e, e, preko toga izgubili 300 milijardi eura oni koji ne daju e, socijalna davanja moraju računati sa kaznama e, i to zatvorskima. Pozdravljam e, ovu platformu koji će stvoriti dodanu vrijednost. Kako možemo spriječiti rad na crno? Institucije moraju razmjenjivati informacije o tome operativne mjere moraju biti koordinirane e, naravno platforma će nešto koštati 2,1 milijardu eura na godinu e, smjernice o provedbi e, moraju biti ispoštivane ali one ne smiju biti obvezne Eh, jer eh, bi inače utjecale na nacionalne sustave kontrole. Moramo imati precizne kontrole. Eh, u Njemačkoj imamo takove slučajeve kontrole koja je identificirala neprijavljen rad, prijavila ih, međutim je onda izgubila pred sudom moramo učinkovito suzbijati e, neprijavljen rad e, strogim kontrolama e, mislim da imamo dobru osnovu u kompromisu koji je proizašao iz trijaloga hvala lijepa gospođa Uskog ima minutu i pol predsjedniče E, povjerenice. Hvala lijepa e, što ste nam omogućili ovu raspravu. Neprijavljen rad vodi do velikih e, gubitaka za državnu riznicu. Mm, ona tako, on također narušava poštenu konkurenciju jer neprijavljeni poslodavci imaju prednost pred drugima u stvari možemo e, napomenuti i to da je neprijavljen rad e, neka vrsta ropstva ako e, se ne daju doprinosi za radnike radnici nemaju nikakvu zaštitu dakle to narušava tržište rada ova platforma je prvi korak u sprečavanju neprijavljenog rada. E, nadam se da će tu biti e, zastupljeni i socijalni partneri. Mislim da ono što će oni učiniti učiniti poboljšati rad e, platforme. Međutim, komisija ne smije sada skrštiti ruke i čekati E, ljudi ne trebaju bilo kakav posao po bilo kakvoj cijeni. Trebamo uspostaviti prekogranične zakone koji će osigurati da radnici ne mogu biti eksploatirani, da imaju pravo na iste uvjete za isti rad. E, oni koji su e, žrtve kriminala moraju moći ići na sud Imate plavi karton od gospodina Carvera. Prihvaćate li plavi karton? Gospodin Carver. Hvala. Jedan od velikih problema. Nitko ne podržava neprivljen rad, ali moramo pogledati situaciju u društvu. Uvijek će biti ljudi koji će kršiti propise. E, moramo e, deregulirati situaciju jer su e, e, prevelika regulativa europskih institucija siše krv, da tako kažem, malih i srednjih poduzeća. Prema tome previše propisa vodi i do neprijavljenog rada. ja e, mogu reći da mala poduzeća se e, natječu s drugim malim poduzećima ako to rade nepoštenim uvjetima za radnike onda ona druga mala poduzeća trpe trebamo imati poštena pravila kojih će se svi držati moramo imati vladavinu prava i kažnjavati one koje varjaju Gospodin Hop je sljedeći, govornik. Jedna minuta. hvala lijepa. Naravno, moramo sprečavati i suzbijati fenomen neprijavljenog rada. Bilo bi najbolje kad bismo stvorili sustav za poduzeća e, e, e, kad poduzeća ne, ne bi mogla pribjegavati takvim e, takovim metodama. Moramo koristiti europski novac e, na takav način da e, taj fenomen spriječimo u korijenu. Moramo dati poticaje za zapošljavanje moramo poštivati radne zakone. Hvala. Gospodin Kevin Chambon ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče i povjerenice. Mislim da je ovo dobar dan za Europu i evropske radnike jer e, konačno e, raspravljamo o tom problemu na europskom nivou. To je problem koji se tiče svih, svih i može se riješiti samo na europskoj razini. Kao što ste ispravno rekli, e, problem crne ekonomije dovodi do raznih socijalnih problema, dovodi do utaje poraza, poreza, poreza E, to ne možemo tolerirati. Jedina prednost toga je e, eksploatacija i od toga profitiraju samo nepošteni poslodavci. Ovo je prvi korak u pravom smjeru, ali mislim da će to utjecati na cijelu Europu. Sve će države članice sudjelovati u rješavanju problema na ovom kontinentu. Hvala. Gospodin Pimenta Lupes ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. E, desničarske politike e, su doprinjele e, deregulaciji zakona o radu i omogućile neprijavljen rad. U Portugalu politika trojke doprinjela E, potpunom ili djelomičnom napadu na tržište rada dovela je do povećavanja neprijavljenog rada e, dovela je do e, velike količine nesigurnog rada suzbijanje neprijavljenog i nesigurnog rada može biti uspješna samo u u nacionalnom suverenitetu. To je stvar subsidijarnosti. Hvala. Gospodin Šoltas ima jednu minutu, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Neprijavljen rad, kao što ste mnogi od vas rekli, je vrlo ozbiljan problem, ima ozbiljne posljedice u prvom redu na prava radnika, e, njihova mirovinska prava i socijalna prava i tako dalje. To ima također i ozbiljne fiskalne e, posljedice za proračun država članica i Europske unije E, ova platforma je e, nešto što možemo podržati, ali morat ćemo učiniti mnogo više. Jedan od aspekata koje trebamo riješiti je fiskalna politika koja e, će spriječiti poslodavce da ne prijavljuju rad Javna nabava e, također mora poštivati sve kriterije socijalne politike i politike zapošljavanja. Moramo razmjenjivati podatke kako bismo imali stvarne informacije o broju ljudi koji su neprijavljani. Gospodin Jakovčić ima plavi karton za vas. Prihvaćate li ga? Ne. 30 e, sekundi gospođo predsjednice gospodine šoltes što ste prihvatili plavu kartu. moje pitanje ide za tim da li se slažete da razlika koja postoji između zemalja članica u crnom radu gdje neke zemlje imaju jedan five posto a neke druge zemlje čak do posto da li se to može riješiti više i jače na europskom nivou razmjenom iskustava pa čak i stvaranjem jednoga inspektorata na razini europske unije koji bi bio upravo u funkciji rješavanja takvog problema? Eh, hvala na pitanju. Eh, naravno Mislim da zaštita radnika je nešto što mora se napraviti na europskoj e, razini. Ako imamo pravi, pravobranitelja za ljudska prava, ljudsko pravo je i pravo na dostojanstven rad u dostojanstvenim uvjetima. E, ova platforma e, bi također profitirala od E, općeg europskog inspektorata nešto što bi osiguralo razmjenu podataka između država članica i to kvalitetnu razmjenu podataka. 1,2% e, i 30% je velika razlika. Gospođa Begin ima e, jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Poštovani kolege i kolegice, drago nam je što ćemo imati platformu za borbu protiv rada na crno. Stvaranje ove platforme je nešto pozitivno kako bismo imali bolju suradnju koordiniranost među inspektoratima. Međutim, jasno je da će ova struktura značiti neke troškove za proračun Europske unije, zato morat ćemo znati da to neće biti enti beskorisni korak Europske unije, nego da će stvarno djelovati u borbi protiv rada na crno. U Italiji oni koji rade na crno imaju loše radne uvjete, izrabljuju radnike. E, kao u slučaju regrutacije radnika za niža radna mjesta i kao što smo vidjeli e, na primjer na jugu Italije gdje su su umrle radnice u poljoprivredi. I koriste se također vaučeri na neprikladan način. Nadamo se da ćemo na taj način dati doprinos kako bi borba protiv rada na crno postala europsko pitanje. Hvala. Thank you. Uh, Hvala predsjednice. U našim zapadnim društvima u Europi komercijalizacija ljudi već postoji dugo vremena za razliku, slično kao i u drugim dijelovima svijeta. Što se to više pretvara u karikaturu zahvaljujući globalizaciji kriteriji rentabilnosti, produktivnosti dobiva prednost pred kriterijem poštivanja pojedinaca. Što se više širi globalizacija i u području priznanja profesija, kao podloga za ekonomski prosperitet neke zemlje, e, to ide na štetu socijalne zaštite. Strukturirana socijalna zaštita jedan je od obilježja socijalne evolucije svih država članica već dva stoljeća u Europi. To je nasljeđe e, humanističkih ideja, strukturirana je nakon industrijske revolucije u 19. stoljeću. Međutim, e, globalizacija to sve mete pred sobom, e, sve te e, socijalne pogodnosti koje su tako teško stečene. Tako da se sada prijevare e, povezuju sa nedostanstvenim plaćama. Ako se želimo boriti protiv neprijavljenog rada, to je nešto što hitno moramo poduzeti, tim više što nova industrijska revolucija u digitalnom svijetu može dovesti do opće prijevare gospodarskog kriminaliteta. Dakle, čitavo naše gospodarstvo je dovedeno u pitanje. Europa se pokazala lošom u rješavanju ovoga problema. Jedino države članice mogu imati uspjeha u tome. Da, potrebna je međunarodna suradnja kako bi se unaprijedio položaj radnika, međutim ne želimo hiper e, regulaciju na europskoj razini koja nije e, u stanju riješiti pitanje e, porozne vanjske granice i slobodu kretanja, a dokaz je 10 milijuna migrantske djece koje su izgubljeno nekoliko tjedana. Uh, thank you. Next speaker is Mr. a half. Gospodin Funtulis na minutu i pol. Zahvaljujem. Αποτελεί 2016 E, mora suzbiti e, neprijavljen rad. E, radnik mora moći uživati socijalnu zaštitu. Mora moći voditi dostojanstven život. Međutim, ne smijemo se zadovoljiti samo riječima. Prava radnika se stalno smanjuju zbog takozvanih načela tržišnog natjecanja E, dođite u Grčku i kažite tamo, tamo imate strašnu e, e, ljudsku, humanu krizu. Moramo se zalagati za Europsku uniju, moramo reći ne Europskoj uniji koja služi samo kapitalu, gdje se samo nastoji uništiti nacionalne ekonomije. Zagovaramo prava radnika, ali e, već dugo se radi na tome da se europski radnici zamjenjuju ilegalnim radnicima, izbjeglicama. E, to je nivelacija prema dolje. E, moramo se podsjetiti na to da je gospodin Šulc tražio da se u Europu puste novi migranti. E, to je vrlo štetno za Europu. Imate plavi karton od gospođe Krupine. Jel, e, gospođe Grabine? Hvala, predsjedavajuća. E, među raznim stvarima koje niste spomenuli je zaštita velikih tvrtki. Slažete li se s time da samo uz suradnju među državama članicama mi možemo detektirati neprijavljeni rad i na taj način izbjeći da se krše prava radnika u malim ili velikim tvrtkama. Katalavate kala, itan lathos i metafrasi. Den Hvala. Možda to nije upravo ono što sam ja rekao. Ja kažem da moramo braniti prava radnika. Svi moraju imati jednaka prava, bilo da rade za velikog ili malog poslodavca. Nažalost, važeće politike štite prava multinacionalnih kompanija, a ne radnička prava. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Lavrije, izvolite. Minutu i pol. Madame la Predsjednice, povijek izvjestitelju, uvaženi kolege. U studiju Eurobarometra za 2013. godinu prema Europskoj komisiji 15 do 20% BDP-a nekih država članica otpada na neprijavljeni rad. Mi se shvaćamo da je to stvarna prijetnja za naš socioekonomski model. Iza tog pojava zapravo se stvaraju se pojavljuju strašne situacije kao što je nelojalna konkurencija i veliki porezni gubici za države članice i socijalni sustav. Neprijavljeni rad povlači za sobom osjećaj nepravde kod većine sugrađana koji se drže zakona. Nažalost, primjećujemo da neke države i neke regije zbog toga odlaze u stečaj. Uspostava ove europske platforme što ne predstavlja dodatni zakonodavni okvir, nego samo jedna platforma za suradnju što bi trebalo i naše kolege iz krajnje desnice navesti za glasuju za to. E, pokazat će da Europska unija otvara oči i da primjećuje nelojalnu konkurenciju i da je spremna dati zajednički odgovor svih država članica osim toga, neprijavljeni rad treba suzbijati i prije, dakle problem je upravo i na nacionalnoj razini i e, u zakonima koji nisu prilagođeni tržištu rada. Kao što se vidi iz Eurobarometra, 50% ispitanika smatra da je neprijavljeni rad prednost za obje strane. Prema tome jasno je što države članice trebaju poduzeti. Boriti se protiv neprijavljenog rada, ali isto tako poduzećima i radnicima donijeti fiskalna pravila koja će biti teža i koja će poticati gospodarski oporavak i zapošljavanje. Hvala sljedeći govornik, gospođa Jon Herius. Imate minutu i pol. Hvala predsjedavajuća. moramo odabrati između toga da nemamo radno mjesto ili i da imamo rad na crno. Dakle, imamo mnoge vrste rada. Tu smo između e, dvije vatre. Imamo mnoge slučajeve rada na crno, e, lažno prijavljenog rada. To treba jasno reći i pokazati kako bi radnici mogli e, ostvarivati svoja prava. Zahvaljujem izvjestitelju na svemu što je učinio tijekom pisanja ovog izvješća. Ova je platforma korak naprijed u borbi protiv e, crnog gospodarstva i protiv socijalne nesigurnosti kako bismo imali bolju konkurenciju među tvrtkama. Trebali bismo imati i bolju suradnju među državama članicama zahvaljujući ovoj platformi. To je još jedan element. Suradnja socijalnih partnera u ovoj platformi omogućit će nam da shvatimo koji su problemi i koji su e, ciljevi za pojedine države članice. Zato sve one trebaju sudjelovati u ovom pristupu. U Belgiji je ovaj pristup doveo do toga da nadležni državni tajnik jest povećao socijalne doprinose za socijalni sustav. Sada pitam gospođu povjerenicu, a gdje je ovdje paket e, o radu migranata? Jer nakon ove platforme i zakonodavstva o kontrolnim tijelima mi ćemo trebati i to. Sljedeći govornik, Hvala predsjednice uspostava europske platforme za sprečavanje neprijavljenog rada dakle rada na crno je rezultat teških pregovora i veliki uspjeh za EKR. E, na, kraju smo e, konačno E, rekli da su uvjeti za rad vrlo različiti. Neke zemlje su taj problem dobro riješile i bilo bi glupo da idemo iznad tih propisa e, za e, države članice nema obveze da se da sudjeluju u ovoj platformi dakle ona neće biti obvezna Cilj je razmjena podataka. E, e, jače zemlje koje su to bolje e, riješile mogu razmijeniti te informacije sa slabijim zemljama ovdje imamo znak razuma i stoga ću rado podubrijeti ovaj izvještaj. Dobro bi bilo da u tom smjeru radimo i u budućnosti. Hvala sljedeći govornik, gospodin i Pinto, imate minutu. Hvala. Prevencija i odvraćanje od neprijavljenog rada. To treba biti zajednički napor kojime se svi moraju baviti, Europska unija, ali i države članice. Neprijavljeni rad utječe negativno na gospodarstvo Europske unije, predstavlja opasnost za sustave mirovinskog osiguranja i socijalnog osiguranja. Također dovodi do nepoštene konkurencije, a zakonodavstvo tržišta rada se narušava. E, građani koji rade na ovakav način imaju manju socijalnu zaštitu i tu je i prekogranična dimenzija. Većina neprijavljenih radnika E, pripada e, osjetljivim skupinama, to su žene, e, radnici u kućanstvu, imigranti. Osim toga, mladi koji su pripravnici koriste se kako bi na kratko vrijeme zamijenili stručnjake i zato neke tvrtke koriste ovakve mlade ljude kako bi iskorištavali daju im manju plaću u odnosu na onu koju bi zaslužili za izvršeni rad. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Lehjari. Napredak neprijavljenog rada pokazuje u kojoj mjeri naša društva ne funkcioniraju. To je također ukazatelj na svjetsku krizu tu se vrši pritisak na stabilni rad i potiče se na rad na crnu. To je nepravedno za te radnike koji se nalaze u nesigurnom položaju i bez socijalnog osiguranja. Osim toga, na taj način se ugrožavaju sva radnička i socijalna prava. To također znači manjak u sustavu socijalnog osiguranja i poreznih prihoda, a direktive poput one o detaširanim radnicama omogućuju prijevaru. Što se tiče Europske komisije i novog modela o samozapošljavanju i to tome doprinosi. Također, novi modeli poslovanja poput Ubera dovodi do nove vrste radnika koji nema nikakvog, socijalnih prava. Ova platforma predstavlja dobru odluku, međutim trebali bismo produbiti ovu problematiku i revidirati direktivu o detaširanim radnicima. Trebali bismo urediti položaj prekograničnih radnika i imati jedan europski sporazum o inspektorima rada. Također moramo imati uvjete e, socijalnog osiguranja i radničkih prava za sve. Gospođa Lope Fontanje, imate minutu i pol. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Poštovana povjerenice, kako bismo imali gospodarski oporavak koji će se odraziti na sve slojeve društva, moramo omogućiti stvaranje radnih mjesta koji će biti sve kvalitetniji. Prvi korak mora biti borba protiv neprijavljenog rada i protiv njegove, njegovih posljedica za društvo. S jedne strane ovaj fenomen utječe na prava radnika, na radne uvjete, na plaću i na mirovinska prava radnika. S druge strane, negativno utječe na sustave mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, stvara nelojalnu konkurenciju među firmama i ohrabruje e, razvoj e, crnog gospodarstva. Prije nekoliko tjedana u tisku je objavljena informacija da u Španjolskoj, gdje je stopa nezaposlenosti vrlo visoka, procjenjuje se da e, postoji 4 milijuna radnika na crno, dakle čak 18% radno sposobnog stanovništva, 1,3 milijuna od toga su direktno povezani sa prijevarama u području rada. E, Jako je važna uloga socijalnih partnera u borbi protiv ovakvog fenomena. Države članice mogu pretvoriti neprijavljeni rad u prijavljeni rad samo uz sudjelovanje socijalnih partnera. Zato su potrebne mjere koje će nam omogućiti kvalitetniju kontrolu. Platforma će biti temelj za podrobnije shvaćanje ovog fenomena u stvarnosti i kako bismo se bolje mogli boriti protiv ovog problema. Zahvaljujem. Sljedeći govornik e, gospođa Blinkević Jute. Zahvaljujem gospodine Pirinski na ovako profesionalno određenom poslu, pogotovo kod pregovaranja. U svakom slučaju e, brine me ne samo područje primjenjivanje e, neprijavljenog rada, nego tolerancija u odnosu na neprijavljeni rad. Zato pozivam države članice da porade na prevenciju i na, da porade na prevenciji i na edukaciji radnika. Ovakav fenomen e, ne možemo opravdati, moramo educirati građane u vezi s posljedicama neprijavljenog rada, jer ljudi koji tako rade nemaju socijalne garancije, imaju manju plaću, kasnije manje mirovine i na kraju svega države članice gube prihod i to utječe na sustave socijalne sigurnosti i na cijelo gospodarstvo države članice i općenito narušava se tržišno natjecanje. U neprijavljeni rad se pojavljuje u sektorima koji tipično uključuju žene, na primjer skrb za djecu, starije osobe, rad u kućanstvu, E, posao čišćenja i tako dalje. Teško je kontrolirati sva ta područja i regulirati, urediti e, status takvih radnika. Zato se nadam da će europska platforma za neprijavljeni rad nešto što će biti efikasno i što će ojačati suradnju među državama članicama. Povjerenice Tajzen, vi ste rekli da ćete učiniti sve što je u vašoj moći kako bi ova platforma e, proradila prije ljeta. Želim vam puno uspjeha u tome. Zahvaljujem. Gospodin Krasnodevski, imate minutu. Zahvaljujem predsjedavajuća. Europska platforma koja se spominje u ovom izvješću može dati doprinos smanjenju fenomena neprijavljenog rada samo ako takva platforma bude omogućila razmjenu informacija i dobrih praksi. I samo ako platforma ne bude bila instrument koji će jednostavno nametnuti jedno rješenje za sve. Moramo E, gledati problem prekomjernog e, e, poreznog opterećenja. Možda nedostatak dobrih uvjeta na radnom mjestu također treba sagledati kao problem. A osim toga, još jedan problem koji moramo uzeti u obzir je nefleksibilno radno zakonodavstvo. I problemi kod mirovinskih sustava. koji bi trebali ublažiti proračunske probleme. Također postoji pitanje prihvaćanja e, neprijavljenog rada među radnicima i e, e, vlasnicima tvrtki. To je problem država članica. Hvala, gospođa Hjuzmenova. Hvala, predsjedavajuća. Pozdravljam e, jačanje suradnje na europskoj razini, zato što je odvraćanje od neprijavljenog rata vitalno ne samo za europsko gospodarstvo, nego baš za građane. Siva ekonomija, neprijavljeni rad smanjuju mogućnost građana da e, imaju e, socijalne naknade i poništavaju njihova prava na mirovinu, nemaju pravo na e, porodiljni dopust, e, na odmor, na e, prekovremene sate, plaću i naknadu za takve sate i vrlo često ljudi nemaju izbora. Velika stopa nezaposlenosti također e, daje doprinos e, velikoj stopi neprijevjenog rada. Moramo se boriti protiv tog fenomena i moramo pojačati suradnju među državama, članicama i nadležnim tijelima. Hvala, gospođa Kozlovska-Reveć, imate minutu i pol. Hvala, predsjedavajuća. Povjerenice, dame i gospodo, neprijavljeni rad košta i to ne samo društvo nego i gospodarstvo e, zato što e, oduzima prava građanima. Moramo se boriti protiv tog fenomena. E, nećemo to uspjeti u tome samo ako budemo vršili inspekcije E, zato što mnogi građani pristaju na neprijavljeni rad iz očaja. Dakle, pozivam na to da borba protiv neprijavljenog rada se koncentrira na većoj transparentnosti i na smanjenom opterećenju za poslodavce. To će biti okvir za bolje upravljanje. Trebamo bolje propise vezano uz neke vrste rada koje obuhvaćaju žene. Imamo jako dobre primjere i rješenja. Na primjer, mi imamo posebne vouchere u Belgiji i Francuskoj, to je sustav koji dobro funkcionira i trebamo ga primijeniti drugdje. Imamo tu i mnoge demokratske izazove i žene nisu dovoljno prisutne e, u, na tržištu rada i zato trebamo pripremiti uredbe i propise za reguliranje ovog tržišta. E, samo nakon toga trebamo se koristiti inspekcijama. Zahvaljujem. Gospodin Benifej, imate minutu. Zahvaljujem predsjedavajuća. Pred nama je vrlo važan tekst koji će koristiti stvaranju e, organa na visokoj razini, čija će zadaća biti borba protiv neprirodnog rada. Ovaj problem nije samo opterećenje za javne financije, zbog toga dolazi do nelajalne konkurencije među, firmama, e, nego je tu i izvor velike opasnosti za sigurnost i za zdravlje građana, koji često rade u opasnim e, sektorima kao što je to građevinarstvo, industrija. To je problem za socijalno tkivo, gledano geografski i po spolu. Zato što uključuje i, e, i pogađa imigrante. Europska unija treba pronaći rješenje i treba e, obuhvatiti države članice, Europsku komisiju i E, predstavnike društva, uključujući socijalne partnere. Samo na taj način doći ćemo do europske dimenzije u tom problemu. Dugoročni cilj mora biti regularizacija rada na crno. Drago mi je zbog zalaganja, e, zajedničkog zalaganja gospodina Pirinskog i svih ostalih kolega koji su marljivo radili na ovom tekstu. Sada gospođo Tyson, potrebno je da e, se ovaj izbor koji smo sada izvršili odrazi na rad komisije i to brzo i učinkovito. Hvala. Thank you. Madam Stevens, one minute. Dank u, voorzitter, Hvala lijepa, predsjednice, dame i gospodo. Mislim da je ovaj prijedlog pravi korak e, u dobrom smjeru. Neprijavljen rad predstavlja veliki problem za društvo, uistinu negativno utječe na gospodarstvo. Sve države članice moraju družiti snage u suzbijanju neprijavljenog rada na djelotvoran i učinkovit način. I zato je vrlo dobra ideja da se osnuje europska platforma koja će omogućiti brzu razmjenu podataka i najboljih praksi. Europska unija mora imati ulogu u svemu tome. Izvjestitelj je htio skrenuti vašu pozornost na činjenicu da Europska unija poštuje načelo subsidijarnosti i da e, ne izlazi izvan okvira subsidijarnosti. Da kako države članice moraju imati vlastiti pristup za rješavanje problema. S obzirom da je to održano u ovom mjesecu, mogu ga podržati. Hvala. Sljedeća govornica, gospođa Bilbao Barandika, izvolite. Hvala predsjednice. Prijava, e, registracija neprijavljenog rada predstavlja pravdu za one koji moraju raditi na crnoj, koji žive u nesigurnim uvjetima. Moramo se također boriti protiv šteta koja se nanosi javnom sektoru. Rad na crno se pojavio zbog državnih rezova. Zato nam treba pristup na europskoj razini, moramo u to ugraditi i regionalne strategije. Ovaj problem posebno je značajan za žene i zato moraju postojati zakoni za suzbijanje nejednakosti među muškarcima i ženama. Htjeli bismo staviti naglasak na one mjere e, koje će otežati poslovanje poslodavcima zbog e, neprijavljenog rada i to će zapravo biti poticaj za prijavu rada. Gospođa Riberin na minutu i po. Hvala. Neprijavljeni rad je veliki socioekonomski problem, time se ugrožavaju socijalna i radnička prava naših građana i to također ima ozbiljne posljedice na proračun, time se smanjuju porezni prihodi i utječe na socijalna prava. Odluka Europske komisije za osnivanjem platforme kojom će se poboljšati suradnja u borbi protiv neprijavljenog rada je izvrsno zamisao i nužno je da se u to uključe socijalni partneri, no uz razmjenu dobrih praksi među državama članicama o, o tome kako spriječiti i sankcionirati one koji se bave neprijavljenim radom, moramo također raditi na promicanju prijavljenog e, zakonitog rada. Trebamo se boriti protiv zlouporaba od strane poslodavaca. Postoji velik broj radnih mjesta koja postaju protuzakonitima zbog toga što rad nije prijavljen. Trebamo raditi na sprečavanju situacija e, gdje ljudi rade bez da prijeve svoj rad i moramo stvoriti poticajne mjere za poslovne subjekte kako bi e, svi shvatili da mogu imati koristi od prijavljivanja rada. Isto tako mislim da bi komisija trebala e, nešto poduzeti vezano uz pitanje poreza na dohodak. Obitelji i kućanstva moraju biti u mogućnosti preživjeti od vlastitih primanja. Države članice će mijenjati porezne stope i moramo biti sigurni da nema poticaja kako bi ljudi izbjegavali porez. Na taj način će ljudi prijavljivati svoj rad i moći će se obračunavati porez na njihov rad. Sljedeća govornica na minutu i pol. Hvala lijepa. Meni je naročito važno da se e, fiktivne firme obuhvate e, ovom platformom. Ove fiktivne firme ne narušavaju samo socijalne sustave. E, radnici nemaju nikakovih prava. To je još jedna posljedica toga. Rad na crno je skandal ne samo tradicionalni crni rad, već i svi drugi oblici e, e, samozaposlenosti. E, ti novi oblici su samo još jedan oblik neprijavljenog rada i nepoštivanje standarda i propisa. Moramo suzbijati rad na crno. Meni je naročito važno da E, e, e, platforma suzbija rad na crno i stvara povjerenje moramo imati inspektorate koji će biti prekogranični jako me zanima kako će to izgledati sa prvim prijavama sudovima kako će to rješavati države članice na kraju ovog dugog puta bilo bi poželjno da imamo jedan europski radni inspektorat. Hvala. Hvala gospođa Tum. Uh, Gospodin Roland ima riječ. Na minutu i po, izvolite. Neprijavljeni rad je uistinu važna problematika i ključno pitanje s obzirom na mjesto koje zauzima u sivom gospodarstvu. Borba protiv ovog oblika rada je u nadležnosti država članica, međutim neophodno je ostvariti suradnju na razini Europske unije. Upravo zato ću s velikim entuzijazmom glasovati za stvaranje ove nove platforme. Negativne posljedice neprijavljenog rada su brojne i prebrojne. To se loše odražava na proračun država članica i za ravnotežu socijalnog sustava socijalnog osiguranja, ali isto tako i za poduzeća jer se time stvara nelojalna konkurencija. A radnici gube svoja mirovinska prava, prava na pristup zdravstvenoj skrbi i zaštitu od nezgoda na radu. Što se tiče nesreća na radu, što to podrazumijeva? To znači katastrofalnu situaciju za radnika koji nije zaštićen. Međutim, isto tako i e, ekonomske gubitke za e, poduzeće, posebno kada je riječ o malom ili srednjem poduzeću koje će morati staviti ključ u bravu. Želim također podvući važnost uključivanja socijalnih partnera u platformu i borbu protiv fiktivnih poduzeća i socijalnog dumpinga. Ova platforma samo je prvi korak, međutim treba nastaviti raditi na tome i uspostaviti jedan sustav inspekcije e, među državama članicama za razmjenu informacija. Uvjeren sam da europski prostor mora postati prostorom za borbu protiv socijalnog dumpinga i e, prostor socijalne pravde. Hvala. Hvala, gospođa Lopez, na minutu i po. Gospodin Lopez, danas e, bismo trebali biti zadovoljni što vidimo da se Europska unija pozitivno pomiče u smjeru razmjene najboljih praksi i suzbijanja protiv najzabrinjavajućih e, ekonomskih i društvenih problema s kojima se suočavamo. Neprijavljeni, neprijavljeni rad otpada 20% BDP-a u Španjolskoj, 10 do 13% e, u nekim drugim zemljama. Ti radnici zapravo su žrtve takvog jednog sustava, oni nemaju nikakvu sigurnost, nikakva prava i riječ je o najranjivijim kategorijama stanovništva. To predstavlja problem i za gospodarstvo jer se na taj način narušava tržište rada, a to predstavlja problem i u smislu poreznih prihoda za državu. Ova platforma e, uključuje i kolektivno pregovaranje. Svi radnici su uključeni u aktivnosti platforme, to je iznimno bitno a socijalni partneri će e, imati vrlo važnu ulogu u svemu tome. To je svakako pozitivan korak, međutim to je samo jedan korak. Mnogo toga nas još čeka, trebaju nam odlučnije mjere ukoliko e, uistinu želimo riješiti ovaj problem u našem društvu i gospodarstvu. Gospođa Sander na minutu 30. Hvala predsjednice, povjerenice. Siva ekonomija predstavlja 2600 milijardi eura i upravo zbog tog gospodarskog kriminaliteta postoji nekoliko problema. Ugrožavaju se prava radnika, osiromašuje se državni proračun i stvara se nelojalna konkurencija među poduzećima. Među njima mala i e, srednja poduzeća, to je 90% poduzeća, zapravo su prva na udaru. Ova platforma koju ćemo danas usvojiti treba biti prvi korak e, u suzbijanju neprijavljenog rada. Tu se konačno za isti stol dovode sve države članice što će omogućiti dublji dijalog među državnim upravama, no isto tako bolju borbu u ograničavanju e, dakle lažnog samozapošljavanja i fiktivnih poduzeća. U prekograničnim područjima takva suradnja razjasnit će tko je odgovoran za što i na taj način će se ograničiti e, trenutni problemi. Međutim, e, ova platforma ne smije ostati prazna bez sadržaja, ona bi trebala omogućiti e, stvarno osnaživanje kontrola. Isto tako bi se jednoga dana trebalo usredotočiti na pitanje e, gospodarskog kriminaliteta koji se tiče detašmana radnika. Međutim, jedna platforma neće biti dovoljna i same države trebale bi se angažirati u politici borbe protiv nekažnjivosti, prilagodbi fiskalnog sustava i promicanju poduzetništva na način da se potakne to da se e, da radnici ponovno počnu raditi na zakonit način. E, sljedeći ima riječ gospodin Simon na minutu i po. Hvala predsjednice. Prije svega dopustite mi da primijetim da je neobično kako se ova današnja rasprava odvija nakon pregovora gospodina Pirinskog u trijalogu. Dakle, zašto imamo raspravu sada kada je već sve dogovoreno? Očito je da je to samo po sebi predstavlja neprijavljen rad od strane parlamenta. Drugo, htio bih samo reagirati na ono što je rekao kolega iz Jukipa. E, zapravo kolege iz Jukipa nije neobično da nisu u vječnici dok se vodi rasprava. Nitko od njih nije ostao da odsluša što imaju za reći ostali kolege. Oni su tu samo odigrali svoju predstavu i otišli kao i obično, samo su nam rekli da nam ne trebaju te mjere budući da su protukonkurentske, pokušali su nam dati lekciju o konkurenciji i ekonomiji, a kao i obično oni ne razumiju što to jest konkurentnost, što znači ekonomija i zapravo poanta je u tome da na tržištu rada moramo imati nekakve propise kako bismo imali jednake uvjete za sve. Ljudi koji pate zbog nedostatka propisa i radnici su upravo mala i srednja poduzeća, a njihova konkurentnost ne dolazi od multinacionalnih kompanija nego od ljudi koji se nalaze ispod njih na tržištu rada, onih koji ne plaćaju socijalno osiguranje koji ne plaćaju doprinose i poreze. Ako e, išta razumijete, onda biste to trebali razumjeti. Gospodine Šulce, na minutu i po. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, čuli smo mnoge e, primjerne zašto je suzbijanje rada na crno tako važno ne samo za države članice, već i za poslodavce i radnike e, gledamo samo zaduženja e, država članica E, Grčka ima 24% BDP-a koji se gubi zbog crnog rada. Italija također, ali i Njemačka ima 13% neprijavljenog rada. E, e, prema tome prosjek je otprilike 10% platforma e, sa stručnjacima iz svih država članica mislim je pravi korak u pravom e, smjeru. Moramo razmjenjivati najbolje prakse. Moramo vidjeti kako će se platforma dokazati u praksi. E, moramo stalno razmjenjivati informacije između nadležnih institucija moramo uskladiti e, metode suzbijanja neprijavljenog e, rada kako bismo vidjeli koje su najbolje prakse e, dakle razmjena metoda suzbijanja mislim da sa vijećem možemo naći da smo našli razumno rješenje i da to rješenje moramo provesti hvala Gospodin Šogor na minutu i po. Hvala lijepa. Usprkos e, konkurenciju u području poreza, neprijavljeni rad još uvijek nije dobio onu pozornost koju bi trebao. Temeljem e, studije iz 2013. godine nema nekog objašnjenja vezano s dinamikom neprijavljenog rada. Primjerice, Suprotno onome što bi većina očekivala, neprijavljeni rad se ne pojavljuje nužno u vremenima štednje, a povećani porezi također ne dovode do povećanja neprijavljenog rada. Međutim, ono što je očito iz podataka koje su predočeni i sljedeće, e, neke države članice se učinkovitije nose s tim problemom. Opseg e, neprijavljenog gospodarstva u Austriji u odnosu na BDP je e, pet puta manji nego u mojoj zemlji. Ako kroz ovu platformu uspijemo promijeniti ili razmijeniti neke prakse među državama članica i regulirati dio sivog gospodarstva, ne samo da ćemo e, osigurati bolju održivost javnih financija, nego ćemo isto stati na kraj eksploatacije milijuna radnika koji nemaju socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, niti druge, e, druga prava koja ostali uživaju. Osim toga, e, suzbijanje neprijavljenog rada preko granica također bi dalo novi zamah povjerenja jedinstvenom tržištu. Hvala, gospodin Van de Kendelare, na minutu i po. Povjerenice, dame i gospodo, nelojalna konkurencija podriva povjerenje građana u europski projekt. Uspostavom ove platforme Europa je učinila jedan dodatni korak u pravcu suzbijanja lažnog samozapošljavanja i neprijavljenog rada. Da kako vlasti se moraju pobrinuti da se pravila poštuju, međutim u Europi prijevana ne prestaje na granicama pojedinih država. Dakle, Europa ima odgovornost o svemu tome. E, isto tako odgovornost prema radnicima čija su prava prekršena te nezakonite prakse ugrožavaju i one koji su na drugim radnim mjestima i ugrožavaju se pojedine kategorije poput žena i migranata. Države članice imaju odgovornost da dobiju novac koji im se na ovaj način oduzima. Osim toga, jedinstveno tržište je jedno od naših najvećih postignuća, zato nam je potrebna suradnja. Suradnja je ključna riječ, svi moraju u tome sudjelovati, to je uistinu ključno, želimo mi zajamčiti suradnju, e, moramo uključiti sve inspektore rada iz država članica u te aktivnosti i moramo imati digitalizaciju i razmjenu podataka, kao što je sustav razmjene podataka o jedinstvenom tržištu. Ovo je korak u pravom smjeru, međutim moramo učiniti i još više i zato se radujem e, novom paketu o e, mobilnosti radnika povjerenice Tyson. Hvala sada, prelazimo na spontane javljenje za riječ. Gospodin Hepman najprije ima riječ na jednu minutu. Hvala. Predsjednice, dame i gospodo neprijavljeni rad i fiktivno zapošljavanje problem je u svim državama članicama i premda što se tiče spriječavanja e, i suzbijanja neprijeljenog rada države članice imaju nadležnost u tome, mislim da bi isto tako bilo poželjno da se nešto poduzme na europskoj razini. Neprijeljeni rad negativno utječe na porezne prihode i na državnu upravu u državama članicama. To je društveni problem koji negativno utječe na naš profesionalni, e, e, socijalni i privatni život, dakle velikog broja evropljana. E, ovaj problem ima više strana i da bismo ga riješili možemo se samo nadati da će partneri surađivati u svim segmentima. Ova platforma ima posebno poseban opseg, odnosno djelokrug rada uz dužno poštivanje načela subsidijarnosti. Također pozdravljam činjenicu da su tu uključeni i socijalni partneri kao punopravni članovi i nadam se da će ovo biti uistinu mogućnost suradnje svih partnera i da će se tu izraditi neke djelotvorne strategije. Hvala gospođa Grapini. Hvala predsjednice, povjerenice. Ja sam iznimno zadovoljna zbog ovog izvješća i smatram da je ova platforma potrebna. To smo odlučili nešto kasnije, ali dobro da je konačno donesena odluka. Također zahvaljujem izvjestiteljima o Sjeni i gospodinu Pirinskom. Ne želim ponavljati e, koje su loše posljedice crnog tržišta rada, na tržište, na male i srednje poduzeća, radnike i na državni proračun. Mislim da je također važno pratiti ove mjere koje poduzimamo i iz tog razloga sam predložila amandman kako vi ne biste došli e, svake četiri godine nego svake godinu dana i e, podnijeli nam izvješće o parlamentu. Razmjena dobrih praksi je vrlo korisna i nisam uvjerenja poput mojih kolega s desnice da ćemo bez suradnje uspjeti suzbiti ovu pojavu. I zato bih sugerirala da je važno obaviti konzultacije sa socijalnim partnerima te e, podići razinu svijesti na strani poslodavaca i radnika kako ovaj fenomen više ne bi bio prihvatljiv ni jednoj ni drugoj strani. Hvala, gospođa Svitrova. Hvala lijepa gospođo predsjednice, dragi e, kolege. Jedinstveno tržište zaista treba e, određene standarde koji odgovaraju e, europskim načelima. Neprijavljen rad je problem država članica ali cijele Europske unije. Nažalost, neprijavljen rad raste. Mi imamo ga sada 19% u, kao prosjek u Europskoj uniji što je vrlo žalosno. Mislim da će ova zajednička platforma biti korisna. E, e, neće nam donijeti više regulative, ali ćemo moći dijeliti najbolje prakse i razmjenjivati informacije pa ćemo se uspješnije boriti protiv ovog negativnog e, fenomena. Učinkovitost i minimalni troškovi platforme su također vrlo važni. E, gospodin Marijas ima riječ. E, neprijavljen rad je povezan sa temom deregulacije rada imamo nezaposlenost i pritisak na poslodavce. E, e, neprijavljen rad je ogroman gubitak za državnim e, proračun. Prema tome imamo ogromnu utaju poreza koja podriva cijeli socijalni sustav platforma će biti i borba protiv utaje poreza. Stoga je važno da se problem rješava na europskoj razini. Važno je da dobijemo ovu platformu, da razmjenjujemo najbolje prakse. Ali to je naravno i nadležnost država članica. Tu moramo početi sa suzbijanjem. Hvala. Gospodin Silikiotis, ima Hvala lijepo predsjednice. Neprijavljena rad je problem za cijelu Europsku uniju. Ne smijemo ni u kojem slučaju e, zamijeniti i e, pomiješati to sa utajom poreza. E, to je teret za radnike i to dovodi do e, toga da radnici uopće nemaju socijalne zaštite. Platforma za suzbijanje i odvraćanje od neprijavljenog rada ne smije oduzeti e, nadležnost nacionalnim tijelima. Mislim da je ključ za suzbijanje neprijavljenog rada u tome da imamo odgovarajuće zakone za u korist e, radnika moramo imati kolektivne ugovore neoliberalna politika štednje je također e, štetna e, to dovodi do siromaštva i crnog rada hvala ima i drugih zahtjeva ali ovdje ćemo se zaustaviti idem, e, gospođa Tajcen ima riječ. Izvolite. E, mislim da je postupak kad, e, ako imamo previše govornika za catch the eye, da ćemo imati svakoga pojednog iz svakog kluba. Ne, to ovisi o predsjedniku i vremenu koju imamo za raspravu. Mm, imali smo danas i plave kartone, pa je to utjecalo na vrijeme i potrošili smo više vremena. Mm, nastojala sam biti e, pravedna. Od EFDD-a e, smo čuli E, vas, imali smo i od vas e, plavi karton. Nadam se da ste e, dovoljno sudjelovali u raspravi. Povjerenica Tyson Hvala lijepa. Poštovani zastupnici, danas ćete dati suglasnost odluci koja je vrlo važna za suzbijanje neprijavljenog rada E, imat ćete i e, raspravu o e, izbjegavanju i utaji poreza. Pokazujemo jasno da je Europa područje zajednice koje se zasniva na zajedničkim vrijednostima i socijalnoj pravdi. Osigurat ćemo se da E, suzbijamo neprijavljen rad, stvaramo jednake uvjete za e, sva poduzeća, naročito za mala i srednja poduzeća, e, kako bi svi plaćali svoje doprinose, kako bismo neprijavljen rad pretvorili u regularan rad. Poštovani zastupnici, ova platforma će okupiti sve nadležne vlasti i socijalne partnere. Socijalni partneri tu moraju sudjelovati. Oni znaju kakva je stvarnost na terenu. Platforma će dati strukturu, ali e, neće biti obveza u onome što se mora učiniti. Biće učinkovitija, ona neće zamijeniti inspektorate u državama članicama, neće im oduzeti ovlasti, ali će osigurati da se zadaće država članica e, dobro obavljaju na jednoj višoj razini. Inspektorati će biti učinkovitiji i e, e, države članice će se nadahnjivati najboljim praksama. Svi će u tome sudjelovati. Mislim da i vi dijelite to mišljenje u ime komisije. Možete na nas računati, to vam mogu obećati. Dati ćemo potrebnu podršku za platformu. Očito je da ćemo e, se uvijek obraćati parlamentu i obavještavati o tome što se događa. E, paket o mobilnosti radnika, to, e, nadam se da ćemo i tu moći surađivati da ćete vidjeti politički okvir koji će nam dozvoliti da lansiramo taj paket. Taj e, paket također zahtjeva jednake uvjete za sve, osigurat će socijalnu pravdu. E, to nam je apsolutno potrebno za jedinstveno tržište. Čestitam još jednom izvjestiteljima, e, svima koji su bili uključeni e, u trialogu. Vrlo smo zadovoljni ovim rezultatom. Gospođo povjerenice, hvala. Gospodin Pirinski ima riječ. Gospođo povjerenice, kolege, vjerujem da je ova rasprava danas ujutro e, pokazala koliko je ova tema važna. Ona je ispunila važnu svrhu. Kao što je e, rekla gospođa povjerenica danas ujutro. Ona je podcrtala e, naročitu ozbiljnost složenog problema neprijavljenog rada kao i potrebu da jasno ukazujemo na stvari e, da budemo odlučni u svojim odlukama e, da zaista djelujemo e, htio bih podcrtati ono što mislim da je naš zajednički zaključak direktni učinak neprijavljenog rada na radnika i na socijalni sustav i pošteno tržišno natjecanje predstavljaju prijetnju za tkivo e, naših društava, našeg društva. Ako se ne varam, jučer večer je predsjednik Dragi počeo svoju izjavu e, e, s riječima da a e, se Evropska unija suočava sa narušavanjem e, ekonomske i socijalne kohezije. Mislim da to nije bilo slučajno. E, kako vi god napori se vršili za stvaranje radnih mjesta i fiskalnu odgovornost, ako samo tkivo društva se narušava i razara, onda ne možemo ništa učiniti. E, stoga mislim, gospođo predsjednice, da ovo što je istaknuto, e, ova platforma e, gradi potrebnu ravnotežu između interesa država članica i potrebe da Unija daje svoj doprinos u suzbijanju neprijavljenog rada. Nadamo se da će e, platforma početi djelovati prije ljeta. E, drago mi je e, što imamo takvu podršku povjerenice Tyson. Doći ćemo opet odborima ovog parlamenta trebamo više rasprava, dijeljenja informacija i odlučnije akcije. Hvala lijepa. Zaključujemo zaključujemo eh,